Otvaram sjednicu. Što se tiče VFO-a i stajališta vijeća u prvom čitanju o uredbi Europskog parlamenta i vijeća u okviru za održiva ulaganja i preineci uredbe 2019 2000 Tromjesečni rok počinje od sutra 16. svibnja 2020. godine. Krećemo sa prvim krugom glasovanja koja se, koji se tiče makrofinancijske pomoći partnerima u proširenju i susjedstvu, o privremenim mjerama u zrakoplovstvu, o privremenim mjerama o valjanosti potvrda i licenci, omnibus, o naknadama za lučku infrastrukturu i četvrtom paketu mjera za željeznice. Glasamo na temelju istog postupka kao i tijekom prethodna dva dana. Prvi krug glasovanja je od 9.30 do 10.45. Sada su današnja glasovanja poimenična. Zastupnici sve mogu provjeriti u dokumentu koji ćemo danas objaviti na stranici plenarne skupštine. Otvaram glasanje, imate vremena do 10.45. Rezultati će biti objavljeni u 13.15 Sjednica je završena. Hvala.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 i kao što je najavljeno 13. svibnja u srijedu dobio sam zahtjev za glasanje prema 71.2 o odluci o pregovaranju odbora sa zelenima i nekim zastupnicima. Glasovanje je danas u 14.15. Što se tiče odluke odbora što pregovorima nisam dobio zahtjev za glasovanje u parlamentu, pregovori stoga mogu početi. Javlja li se netko za riječ? Evo, želimo samo reći zašto se protivimo mandatu o izravnim pregovorima o reformi ZPP-a. E Svačamo da su se stvari produljile i da moramo osigurati neku vrstu sigurnosti za poljoprivrednike. Ali Sada e, se to želi umjesto za jednu godinu produljiti za dvije, a govorimo o vrijednosti od 100 milijardi eura. O tome odluku donio Agri. Mi zeleni mislimo da o takvoj odluci treba razgovarati na plenarnoj sjednici. Mi nismo protiv produljenja. Mi smo protiv mandata za izravne pregovore. Mi želimo da se o mandatu pregovara ovdje u plenarnom sazivu, jer ako je riječ o 100 milijardi eura, to bi tako trebalo biti i zato kolege i kolegice molimo da budu protiv mandata i da imamo plenarnu raspravu o tome u lipnju što je dovoljno vremena. Nadam se da će me kolegice i kolege podržati, da ćemo imati puni mandat na plenarki. I kao što je rečeno, želimo snažne i jasne mandate, a to se može postići ako imamo plenarnu raspravu. Prema tome, da bismo to postigli, moramo se usprotiviti izravnom mandatu za odbor. Hvala gospodine Eckhart na ovom pojašnjenju. Ispričavam se na tome što sam ranije preskočio taj dije. Nadam se da nisam previše pogriješio i sada zaista zatvaramo sjednicu.

puno Hvala Il presidente. Bonjour. Tutto bene? Jesu li sve u redu? Nastavljamo sjednicu. Ovo su rezultati današnjeg prvog glasovanja. Rezolucija o VFO i planu oporavka 693 zastupnika su glasala 505 za i 119 protiv, 69 suzdržanih. Usvaja se. makrofinancijska pomoć e, partnerima u proširenju i u susjedstvu. Amandman 1 se odbija, amandman 2 se odbija, amandman 3 se odbija. Privremene mjere koje se odnose na pružanje zračnih usluga, amandman 28 odbijen, amandman 7 odbijen, Amandman 1, 15 21 usvajaju se. Amandmani Amandman 3 usvojen. Amandman 29 se odbija. Amandmani 4 i 12 se usvajaju. Amandmani 5, 13 i 19 25 usvajaju se. Amandmani 26, 14, 20, 26 se usvajaju, 8 i 27 se usvajaju. Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci, skupna uredba, amandmani 4, 6, 9, 10, 11 se usvajaju, 1, 6, 7 se odbijaju, Amandman 3 se odbija. Amandmane 4, 5, 6, 9, 10, 11 se usvajaju. Amandmani 2, 8 se odbijaju. Pristojbe na upotrebu lučke infrastrukture. Amandman 1 odbijen. Amandman 16 odbijen. Amandmani 3, 5, 9, 11 usvojeni. Amandman 12 odbijen. Amandmani 6, 13 odbijeni. Amandmani 7, 14 odbijeni. Amandman 17 odbijen. Amandmani 2, 4, 8, 10, 15 usvojeni. Četvrti željeznički paket, produljenje razdoblja

sa jutarnje sesije. Sada prekidamo sjednicu do 2.15 kada ćemo imati drugo glasovanje. Zahvaljujem svima i želim vam uspješan rad.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 abțineri se maintenant. C'est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 Well wow,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 imenovanja za određene odbore će se priložiti u zapisnik sa ovog plenarnog sastanka. E, rezultati drugog kruga glasovanja danas. Financijska pomoć e, u zemljama partnerima. Zatim pripremljene mjere koje se odnose na pružanje usluga zračnog prijevoda, također usvojeno. Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci. Također je prijedlog komisije usvojen. Pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture, također je usvojen prijedlog komisije. Zatim željeznički paket, produljenje razdoblja prenošenja i tu je usvojen prijedlog komisije. I na kraju imamo prijelazne odredbe za potporu iz eh, Fonda za poljoprivredu u ruralnom području, Europski javceni fond eh, za 2020. godinu. Ovdje je usvojena odluka odbora Agri za započinjanje međuinstitucijskih pregovora. Tako da sada pregovarači imaju mandat eh, i mogu započeti sa pregovorima. Dakle, nemamo trećeg kruga glasovanja s obzirom na rezultate dosadašnjih glasovanja. Zapisnik sa sastanka 30. 14. i 15. svibnja će se podnijeti parlamentu na sljedeće zasjedanje za e, usvajanje. Također imamo rezoluciju ovdje koju je parlament usvojio. On će biti, one će biti dostavljene nadležnim tijelima kojima se one obraćaju i ovime je sjednica zaključena. Zahvaljujem svim našim suradnicima i djelatnicima. Želim ugodnu večer i e, želim vam također i ugodan vikend. Čujte se.